poslovnikom e, ovi će tekstovi biti usvojeni. A sada dolazimo do izmjena dnevnog reda. Za danas e, nema nikakvih zahtjeva za e, izmjenu dnevnog reda konferencije predsjednika koje, koja je usvojila konačni dnevni red, ali za sutra. E, isto tako nemamo nikakve izmjene, zatražene izmjene, ali za srijedu EPP traži e, glasanje o ime, o imenu e, delegacije za odnose sa Palestinom i traži odgađanje tog glasanja kako bi odgovarajući odbor mogao biti konzultiran o tome, a da ću riječ gospodinu Predi o tome, međutim upućujem na poslovnik parlamenta. Naime, odluku o tome, o tome donosi konferencija predsjednika, pa ako ćemo glasovati o ovom e, prijedlogu, moramo ugraditi referencu na konferenciju predsjednika s molbom da e, oni konzultiraju odbor za vanjske poslove. To samo pojašnjavam e, kao postupak. Ali, e, dakle, uz ovaj e, predlog javio se gospodin Preda koji će prvi dobiti riječ. Izvolite. Gospodine predsjedniče, upravo ste to rekli. Mi smatramo da je ova rasprava važna te da će biti jako korisno pri rasprave na plenarnom zasjedanju imati razmjenu mišljenja, razmjenu argumenata na sastanku našeg odbora za vanjske poslove i smatram da to što ta rasprava nije organizirana na tom odboru jest e, greška. Najljepša hvala. Zahvaljujem. Želi netko govoriti za ovaj prijedlog? Izvolite. E, e, da, izvolite. Gospodin Skiliotis. Εναντίον κύριε sada me vasi Ja ću govoriti protiv ovoga a temeljem poslovnika. Naime, pitanje izmjene e, imena je nešto o čemu se može odlučivati tek kad je o tome odlučila konferencija predsjednika, ali to je očigledno već odrađeno, pa mislim da moramo sada krenuti na raspravu. Ne bih e, sada ulazio u same detalje toga, ali mislim da je dobro poznato da da ovo pitanje imena nešto što je iz, što su već riješili Palestina i palestinske vlasti među sobom. Dobro, prijedlog je gospodina Prede je da se to uputi natrag e, konferenciji predsjednika i da oni još jednom prije e, konačno odluke još jednom konzultiraju odbor za vanjske poslove. E, znači za prijedlog gospodina Prede, tko je za? protiv, dizanjem ruke, protiv, suzdržani, odbijen. Prijedlog je odbijen. Izvolite. Dobro, provjeravamo elektroničkim putem. Haben alle Abgeordneten. Jesu li svi glasali? Dobro, čekam, čekam, ne brinite. Još jednom, jesu li svi glasovi? So, dann ist die Dobro, Glasen, zatvaram glasanje. Sada uh, e, 152 prema 180 e, i 42 suzdržana, prijedlog odbijen. Znači dnevni red ostaje onakav kakav je utvrđen. E, Klub EPP e, želi nakon izvješća visoke predstavnice o situaciji u Bjelarusu da se izradi rezolucija i da se e, rasprava završi rezolucijom. Za ovaj predlog gospodin Preda, izvolite. Predsjedniče, nadam se da ću s Bjelarusom imati više uspjeha. Upravo zato što smatramo da se nalazimo u trenutku u kojem predstavljanje stava predsjednika ovog parlamenta jest nešto što je jako korisno i smatramo da nije dovoljno samo razmijeniti mišljenje. Dakle, mislimo da bi bilo dobro da iznesemo svoje stajalište o trenutnoj stanji situaciju u toj zemlji e, u okviru teksta koji će izraditi naši klubovi zastupnika. Zahvaljujem gospodine Prede. Želi li neko za ovaj prijedlog govoriti? Želi li neko govoriti protiv ovog prijedloga? Isto nije. Isto nitko. Ili? da, izvolite. Gospodin Maj Mikins. Zahvaljujem predsjedniče. Ne, mislim da ovo možemo napraviti ovako na brzinu. Prebrzo je donijeti rezoluciju jer sada smo e, na rubu goleme e, migrantske krize i mislim da rezoluciju možemo da rezoluciju možemo razmatrati u nekom drugom trenutku na nekoj drugoj sjednici. Dobro. Predlog gospodina Prede e, i rasprava o Belarusu sa rezolucijom tko je za dizanjem ruke, tko je protiv. Suzdržani? Dobro, ovo sad ipak treba provjeriti elektroničkim putem. Otvaram glasovanje elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. 204 za, 169 ne, 7 suzdržanih. Prijedlog je usvojen. Dobro, a sada onda još moram reći e, što e, je rezultat ovih izmjena dnevnog reda. Znači imat ćemo rezoluciju, rok za predaju rezolucije sutra, e, utorak 8.9. u 10. Amandmani i zajednički predlog za rezoluciju srijeda u 10. A amandmani za zajedničke prijedloge rezolucije srijeda 9. u 11 sati, glasovanje u četvrtak 10. 9. u odgovarajuće vrijeme koje je predviđeno u dnevnom redu za glasovanje o tome za srijedu. Klub zelenih iznosi e, predlog da se e, izvještaj visoke predstavnice o situaciji u Turskoj e, zaključi s rezolucijom e, i da se e, ta rasprava održi u srijedu poslije podne. Glasanje o rezoluciji trebalo bi sljedeći e, tjedan održati. Gospođa Harms će govoriti u obrazloženju ovog zahtjeva. Uvaženi kolege, otkako smo raspravljali o izvješću napretku u Turskoj i od izbora u Turskoj. Mnogo se toga dogodilo u Turskoj, mnogi su pozdravili pristup predsjednika Erdogana i njihove vojske borbi protiv ISA, međutim došlo je do nekih negativnih razvoja mirovni proces eh, s kurdima je okončan i takvim je e, proglašen opozicija, posebice progon novinara ide dosta daleko. Jučer smo mogli svi vidjeti kako su kroz e, kurdske gradove e, prolazili tenkovi, također e, novinari i njihov progon kao terorista. Juče smo također vidjeli situaciju sa medijskim koncernom, e, opozicijskim medijskim koncernom u Turskoj i e, mislim da e, bi trebali doista tražiti od gospođe Mogherini da dade izjavu o ovim događajima i stajalište o ovim događajima, ali doista se treba brinuti o tome da onime, u onome što se događa u Turskoj iz borbe za moći gospodina Erdogana koji ponovno vraća zemlju u prošlost e, i puno koraka unatrag e, zabrinutost izaziva i situacija sa migrantima, također i stabilnost koalicije protiv ISIS-a. Znači, postoji mnogo razloga da se ova tema stavi na dnevni red i da se gospođa Megerini pozove. Zahvaljujem gospođi Harms e, na ovome. Želi li netko e, se izraziti za ovaj prijedlog gospođe Hans, gospodin Georgiju? Dragi kolege, mislim da nema puno za dodati jer na ovo što je rekla kolegica, situacija je vrlo eksplozivna u ovom času i e, postoji e, puno trzavica i sukoba u odnosu na Tursku, naročito kada govorimo o sukobima s, s Kurdima. E, ponovno može doći do krvoprolića i to je rizik za sve turske građane i sve narode u toj regiji. I ja moram naglasiti da je e, sva ta situacija proizašla zbog toga što e, Erdogan zapravo želi ovakvim govorima o Kurdima postići izvorni konsenzus. Trebate to shvatiti. A Europski parlament mora reći što o tome misli kako bi se, ako je moguće, Erdogan stavilo na pravi put. Zahvaljujem. Želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga? E, je li to javljanje e, za neku drugu točku? E, pitanje prižavanja poslovnika? Ne. Dobro, gospodin Preda, izvolite. Naša hvala, predsjedniče. Mi se protivimo održavanju rasprave u Turskoj, jer kao što je to naš kolega objasnio, tu se radi o političkom pitanju i tu se radi o pristranim stavama tog eh, kluba zastupnika. Mi se ovdje nalazimo u razdoblju između dva kruga izbora i teme koje se tiču migracije i borbe protiv terorizma bit će obrađene u drugim raspravama koje su već zakazane. Tako da ne mislim da sada treba ulaziti u mm, političku borbu između klubova krajnje ljevice i Turaka. Najprej hvala. Ich lasse nunmehr über den Antrag abstimmen. Zahvaljujem. Sada možemo glasovati o prijedlogu gospođe Harms. Dakle, e, izjava visoke predstavnice s rezolucijom kao četvrta točka dnevnog reda s glasnim sljedeći tjedan. Tko je za? Molim dizanjem ruke. Tko je za prijedlog gospođe Harms? Tko je protiv prijedloga gospođe Hans? Suzdržani? Mislim, ako ne dižete dovoljno visoko ruke, onda ne vidim tko kako glasa. Mislim, dižite malo ruku više. Dobro, elektronički provjeravamo. Jesu li svi glasali? Samo trenutak. Zaključujem glasanje za, 153 glasa, protiv 180, 36 suzdržanih. Prijedlog je odbijen. Gospodin Fehovštat, e, za nešto u srijedu. Predsjedniče, kao što znate, ja sam e, zahtijevao, zatražio nazočnost predsjednika Europskog vijeća našoj raspravi u srijedu o migraciji. Dakle, ne o stanju Unije, već kada se bude vodila tema e, migracije. Mislim da je apsolutno nužno da usred ovakve krize da predsjednik vijeća bude ovdje, da o tome raspravi s nama. Biću kratak. Znam da će komisija iznijeti nove prijedloge, ali nije problem u komisiji. Nije problem u Europskom parlamentu koji ima jedinstven stav o ovome koji je izglasan u rezoluciji u četvrtom mjesecu. Problem je u vijeću, državama članicama, gdje postoji nedostatak nedostatak nedostatak solidarnosti po tom pitanju. Iz tog razloga ja ponovno tražim e, da gospodin Tusk dođe tu. Trebali biste apelirati na njega dođe tu u srijedu ujutru kada bude vođena rasprava o migracijama. Herr ich habe die Gospodin Hofštat, e, e, već sam e, prenio konferencije predsjednika ovaj zahtjev, ali do sada još nisam dobio pozitivan odgovor ili reakciju na to, ali u svjetlu današnje sjednice još jednom ću nazvati predsjednika konferencije predsjednika. Dobro, evo barem u dijelovima plenarne sjednice. Da, barem, evo tako se čini, barem jedan dio ne to podupire. Ali evo, imajte povjerenja u mene da ću to prenijeti predsjedniku, pa će konferencija predsjednika vjerojatno odlučiti. E, zatim u srijedu nitko se više ne javlja za riječ, za četvrtak nisu predložene promjene dnevnog reda. Dobro. I sada sa e, ovim nam napomenom gospodina